koji su doneseni u okviru zakonodavnog postupka prema članku 78. E, poslovnika parlamenta. E, naslovi će biti e, objavljeni u usmenom postupku ovog zasjedanja. Krećemo sada na